Zastupnik eh, Mičeroba prijavio je da više neće biti zastupnik eh, i u skladu sa poslovnikom konstatiramo njegovo istupanje i o tome obavješćujemo nadležna nacionalna tijela. Eh, nadležna španjolska tijela zamolila su da što se tiče gospodina Urbana Krespa E, da će on stupiti na mjesto 5. E, ožujka na mjesto gospođe Tereze Rodriguez Rubio. E, iskazujem dobrodošlicu kolegi i u skladu sa poslovnikom izvješćujem vas da on može biti punopravni zastupnik i sudjelovati u radu parlamenta i njegovih organa. E, prema poslovniku e, je provjereno i predloženo